neformalnog sastanka Europskog vijeća od 23. rujna e, i sada bi e, dao riječ predsjedniku vijeća, ali mislim da je na u salu. Želite li možda već početi? E, želite li krenuti prvi? <laughs> Nemojte da pokrenete veliku diplomatsku krizu. Pogledajmo, možda stigne za koju sekundu. E, e, e, gospodine Novinke, je listan da ste jutro sjedili na ovom jeste. Ja sam pet puta bio izabran u Europski parlament, ali sudba nam je dodijelila druge pute. Dobro. Ich, traue mir das Ja mogu zamisliti da sjedim na vašem mjestu. Eh, ne vidim tu problema. Dobro, ne bih htio da se eh, povučeva paralela. Dakle, gospodina Tuska nema. E, počinjemo sa zaključcima neformalnog sastanka, a riječ daje gospodinu predsjednik komisije. Hvala, predsjedavajući. E, Europska komisija e, je zapravo je dobro došlo da umjesto predsjednika Europskog vijeća prva uzme riječ. i, i, to sam tako, e, također e, htio, ali sudbina je drugčije htjela. E, vani predsjedniče, i mi članovi Europskog vijeća smo učinili svoje kako bismo raspravljali o pitanjima migracija izbjeglica i zauzmemo o tome e, stajalište. E, Europska komisija je već u, u svibnju e, podnijela prijedloge vijeću. Vijeću je trebalo nešto duže vremena da se složi o tome. Mi kao komisija smo rekli da ako vijeće e, se složi i e, oko solidarne podjele izbjeglica u Europi i e, to je zbog e, unutarnje političkih e, problema i činjenica nije bilo moguća, onda smo mi, i to nije katastrofa, mi smo se dakle smo se sjetili evropskog sporazuma i primijenili smo metodu zajednice i e, većinom glasova u vijeću e, ministara unutrašnjih poslova odlučili da je to e, međuinstitucionalno gledano i sa stajališta metode rada bio dobar znak. Pozdravljam predsjednika vijeća Donalda. Donalda, hoćeš ti ili da ja nastavim? Dobro radujem se eh, što mi je Evropsko vijeće skazalo ovakvu dobrodošlicu. Imali smo eh, nismo mogli postigli postići jednoglasnost i primijenili smo metodu zamjenice, eh, zajednice i to smatram ispravnim. U, u, u ovoj močvari međusobnih optuživanja smo potonuli i morali smo zapravo donijeti odluku i to činimo što je prije moguće. Predsjednik Juncker nastaje na francuskom. Dakle, 23. rujna održao se sastanak Europskog vijeća. Nakon toga smo mi europskim institucijama predložili e, naše prijedloge za 2015. a za 2016. učinit ćemo to za nekoliko tjedana. Predložili smo um, proračunski iznos od 800 milijuna i Drago mi je da je Europski parlament ponovno rekao da će na sastanku odbora, a na plenarnom zasjedanju 15. dakle vrlo brzo donijeti odluku. Parlament radi zajedničke zadatke koje trebaju obnašati ove institucije i Radi se na tome da se solidarno raspodredi broj izbjeglica. Europsko vijeće bilo obvezno postupiti na isti način. Pa zamislite samo na trenutak da je vijeće e, poništilo odluku Europskog parlamenta. I zato vam hvala, gospodine predsjedniče, na tome što je Europski parlament vrlo brzo djelovao. Isto ćete sigurno učiniti i kada se bude radilo o pitanjima proračuna, jer se govori tu o sredstvima Frontexa, Europola, kao i podrške koja se daje po pitanjima azila. Europska komisija je dala 600 e, dužnosnika koji će otići u Grčku kako bi čuvali vanjske granice. Dakle, velik broj suradnika ići će u Grčku. Podvostručit ćemo broj e, dužnosnika koji rade na e, u općoj upravi home dakle ona koja se bavi unutrašnjim poslovima i e, te, posjećam sve da e, postupe kao što su to učinila Njemačka, Austrija i mnogi drugi. Predsjednik Tusk, vi gospodine predsjedniče i ja, e, tu je i predsjednik Erdogan iz Turske. Turska je zapravo izložena velikim naporima. 2,5 milijuna ljudi iz Iraka i Sirije su u Turskoj. Jasno je da nam je potrebna Turska kako bismo štitili vanjske granice Europske unije. Europska komisija učinit će što god može kako bi poduprla ove izvanredne napore što ih ulaže Turska. Ne možemo se naime usmjeriti samo na naše unutrašnje probleme, već i na one koji postoje na našim vanjskim granicama. Jer to je isti problem. Europska unija i Turska moraju ići e, rame uz rame i moraju zajedno imati politiku zaštite i praćenja tih e, jadnih ljudi koji dolaze k nama. Ja sam e, turskom predsjedniku podnio memorandum uz pristanak eh, gospodina Tuska i gospodina Šulca. U tom memorandumu govori se o pitanjima izbjeglica. dali smo mu taj memorandum kako bi on o njemu razmislio, a objelodani ćemo njegov sadržaj danas u tri sata poslije podne. Dakle, ne mogu vam sada govoriti o njemu jer smo se tako dogovorili da će biti objavljen tek u tri popodne. Naši su nada napori usmjereni na Grčku. 66 tisuća izbjeglica u Grčkoj treba premjestiti u druge europske zemlje. Ja sam u Atenu poslao osobu zaduženom za strukturne reforme u Grčkoj to je gospodin Verben koji na licu mjesta raspravlja i pregovara o programima koje trebaju provoditi u Grčkoj. Isto tako u e, Ankari se raspravlja o detaljima angažmana koji imamo s Turskom. Nekoliko povjerenika e, sam zamolio da odu u Tursku kako bi razgovarali s turskim ministrima o dogovorima koje sada postižemo s turskim vlastima. Među povjerenicima bit će i kolega Timmermans koji to još niti ne zna. Dakle, naša e, suradnja sa e, visokim dužnosnicima e, sa Turskom je ona gdje moramo unijeti više politike, iako su visoki dužnosnici zaista jako kompetentni. Te politike koštaju. Ja pazim zapravo kako se odvija debata u Europi i e, kako to treba vezati za pakt o stabilnosti i rastu. Naime, mi smo njemu dodali jedno dadanu ekonomsku dimenziju. Međutim, ne bih htio da jednostavno budemo krajnje neodgovorni, da idemo za tu opciju. Dakle, komisija sada izrađuje na ad hoc mjerama jer neke države mogu e, izbjeći primjenjivanje pakta o stabilnosti i rastu. Međutim, to ne smijemo e, napraviti olako. Danas govorimo o tome koliko e, koštaju ovi aspekti vezani za izbjeglice sutra. Možemo razgovarati o drugim stvarima. Komisija je otvorena ne za sve vrste pustolovina, već za sve vrste prijedloga. Gospodine predsjedniče, ja ću odgo pitanja koje ćete mi postaviti nakon što saslušam što će nam reći predsjednik vijeća, e, kojega usput i pozdravljam. Hvala lijepa e, predsjedniče komisije, a sada riječ ima predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Hvala predsjedavajući. E, dragi prijatelji, e, pravi ispet za bilo koju zajednicu je u doba krizu e, baš kao što smo provjeravali banke uz pomoć ček testova. Dakle, i danas život ravi ček testove za preispitivanje naših zajednica i to je bila srž posljednjeg Europskog vijeća. E, e, Reću vam neke općenitije misle posebici e, za deset dana e, e, Europsko vijeće će se opet baviti istim problemom povijesne promjene i prijetnje velikih razmjera traže vjeru u sebe i dostojnost u svakoj zajednici posebice sada a cijeli svijet e, gleda u Europu e, i na to kako će ona reagirati po pitanju izbjeglica. E, Europa je podvrgnuta kritikama i naše međusobne optužbe samo idu na ruku našim protivnicima gotovo svi u Europi su se e, pridružili e, zbornim kritikama dok malo njih brani ono dobro u Europi e, u Ujedinjenim narodima imate dojam da je Europa najgore mjesto na svijetu za izbjeglice Vjerujte mi, gdje sam se osjećao izoliranim kada sam branio dobar ugled Europe, pokušavajući uvjeriti publiku da je istina u Europi posve drukčija. Stotine tisuća izbjeglica odlaze u Europu jer znaju e, da je naša zajednica najotvorenija i najtolerantnija od svih. E, mi e, poštujemo međunarodne standarde i konvencije i Europa je mjesto gdje su ljudi sigurniji nego bilo gdje drugdje E, nemojte da e, Europa postane ja janje zbog naše međusobnog optuživanja. Inače, e, neće proći dugo drugi će nas e, podučavati o tome što je to e, vjerska sloboda, a e, diktatori će nam govoriti šta je sloboda, a odgovorni za ovaj egzotus će nam govoriti kako da se odnosimo prema izbjeglicama. Zapravo, i to oni već čine postoje zemlje ne, koje uopće ne primaju izbjeglice, ali e, vrlo su glasne kada opominju Europu da bude otvorenije i e, tu moramo obraniti svoje dobro ime, dragi članovi parlamenta. Govorimo o solidarnosti o kvotama i većoj pomoći za izbjeglice na našem tlu e, i onima koji ostaju u zemljama izvan Europske unije. Upamtimo međutim da solidarnost zahtjeva međusobno poštivanje i razumijevanje e, bez solidarnosti među zemljama članicama nećemo moći pomoći drugima i naša zajednička obveza da pomognemo i izbjeglicama, ali i, i da zaštitimo vanjske granice Europske unije. Svi moraju preuzeti tu obvezu i istodobno nitko ne treba biti e, ostavljen e, sam sa svim toretom. E, I tako ja shvaćam solidarnost, moramo poštivati zajednička pravila kad neko kaže da ne žele e, primijeniti europsko e, zakon, e, recimo Dublin i kvote, oni potkopavaju bit solidarnosti naše zajednice o poštivanje pravila, znači žrtvovanje dijela naših interesa. Htio bih reći po posvetiti Slovacima, Mađarima, Grcima, Italijanima. Nemojmo nemajmo imati iluzija. da nas moram se osloniti na sebe svijet oko nas ne želi pomoći Europi. E, mnogi od naših e, susjeda imaju mnogo većih problema a neki e, se e, smiju našim nevoljama. Za nas su izbjeglice posebni ljudi e, i individue, ljudi koji očekuju našu pomoć. No, snage oko nas je za njih je zapravo val izbjeglica je samo posao i pomalo pola, pomalo nove vrste političkog pritiska e, i neki to e, zovu novom vrstom e, hibridnog rata gdje je izbjeglički val postao oružje protiv susjeda i to izdiskuje posebnu res, senzitivnost, ozbiljnost naše strane. Svi vama je poznata etika odgovornosti e, iz e, dijela e, Maxa Webera, ne Manfreda. I danas etika odgovornosti zahtjeva od nas da se suzdržimo od ekstrema a pod ekstremima i mislim na anti-imigracijsku retoriku s jedne strane i na drugu stranu pozivanje svih da dolaze usprkos e, tome što možda nismo e, sposobni sve ismjestiti smjestiti pod svoj krov. Moramo konačno shvatiti da danas milijuni potencijalni izbjeglica i migranata sanja u Europi. Ne samo iz Sirije, nego i oni iz Afrike, Afganistana, Pakistana, Iraka i drugih mjesta. Za sve izbjeglice lak pristup Europi i manjak vanjskih granica postali su uz politike dobrodošlice magnet koji ih privlači k nama. Tijekom posjeta e, regiji sa svima s kojima sam e, razgovarao bilo u Turskoj i Jordanu ili Egiptu rečeno mi je jedna e, potencijalna pobjeda sada režima koje sad izglednija jer su se uključi Iran i Rusija. Rezultirat će novim migratornim valom jučer. E, ovo je poruku također potvrdio i predsjednik e, e, Erdogan. Turska procjenjuje da bi iz Alepa i okolice moglo doći potencijalnih novih 3 milijuna izbjeglica, dragi članovi parlamenta solidarnost e, treba pozdraviti, ali treba poziv, e, nitko ne poziva na zdrav e, E, razum e, Primjenjivati solidarnost je mnogo teže nego pozivati se na solidarnost i zato vas molim da pokažete i razum i odgovornost e, prva za danas jeste uspostava kontrole na vanjskim granicama EU-a kao bezuvjetnom preduvjetu za sigurnu migratornu politiku sutra u Europskom parlamentu čut ćete e, François Hollande i Angelu Merkel. Svi znamo koliko toga ovisi o njima. E, u ovoj kriznoj situaciji e, oni su pokazali divne moralne geste koje visoko cijenimo a sutra moraju proći još teži ispit ispit zaštite Europske e, zajednice i njenih vanjskih granica, inače ćemo e, i oni i mi postati e, odgovorni za ponovni nastanak barijera i granica unutar Europe. Moramo reći jasno i glasno, Europa bez vanjskih granica jednako je Europa bez Schengena. Europa bez vanjskih granica postaje za strah e, u svakome od nas, a to će nas dovesti e, prije ili kasnije do političke katastrofe. Ono što obični ljudi očekuju od političara jest kao prvo i osnovno da budu učinkoviti i e, odlučni i ako vođe politički vođa to ne shvaćaju, ljudi će početi tražiti druge vrvoste vođa, radikalne i bezobzirne, jer e, ljudi od vođa žele jamstvo reda i sigurnosti za svoju vlastitu zajednicu e, ili ćemo, ćemo se suočiti s ovim izazovom ili će drugi doći naše mjesto Dakle, red političkih snaga e, je dug, ali e, još je na vrijeme da ih zaustavimo. To posve ovisi o nama. Hvala lijepa. E, hvala e, e, gospodin Tusk. A sada riječ ima predsjednik kluba zastupnika EPP, a gospodin Weber, dragi kolege i kolegice, hvala predsjedniku vijeća što je došao ovaj prvi put da je predsjednik vijeća dosao u Europski parlament nakon neformalnog vijeća i na tome mu se izrečito zahvaljujem. E, ljudi su e, nesigurni, oni to svi osjećamo sad kod ove izbjegličke krize i ja za svoj klub zastupnika moramo reći ljudima da smo e, u stanju dati odgovore tko je bi pomislio prije pola godine da bi danas u sredozemlju u akciji bili evropski e, brodovi i njemački, britanski i italijanski, e, da su oni pred Maltom i tko bi prije pola godine mogao zamisliti e, da bi postojao mehanizam kako bi raspodijeliti 160 tisuća izbjeglica, tko bi E, pomislio da e, ove jeseni počinjemo e, akciju protiv bandi krimčara ljudima i tko bi pomislio da i bi Eh, Europskom vijeću prošli tjedan uspjelo pronaći više novca eh, i eh, organizirati pomoć na licu mjeste. Moramo govoriti samo o jospjesima, ne samo o problemima i kako bismo vratili povjerenje ljudima. Ono što bih htio još reći jest da je mnogo toga još otvoreno za svoj klub zastupnika. Htio bih reći da nam ne treba sad ne, nema potrebe za novim idejama već već e, za provedbom istih e, komisija je dala paket mjera i koji daje e, pravi smjer da za hotspotov i za pomoć na vanjskim granicama, ali da nemojte više govoriti pređete u akciju e, da molim vas e, da povratu izbjeglica i migranata ali i zemlje članice kandidati za e, ulaz u EU njima također treba pomoći sada je naglasak na provedbi eh, i htio bi nešto reći eh, o Turskoj jer smo već razgovarali sa predsjednikom e- e- Erdoganom. Eh, podržavamo Tursku i zajedničko osiguravanje granice i želimo im financijski pomoći, ali moramo i reći da Erdogan i Tursku Plibuku podsjećamo na načela ako je neka zemlja članica e, ako je neka zemlja kandidat za članstvo EU e onda se mora sjetiti načela mora e, mora riješiti i unutarnja pitanja i mi nećemo se okrenuti od pitanja unutarnjeg pitanja u Turskoj, to je pitanje Kurda ne sada je izazov da ljudima damo i smjer jedna točka jest da je Europa kontinent humanosti i to je u temeljima naših e, vrijednosti na koje smo ponosni i Stoga e, mi kao veliki kontinent mi to možemo, kako je rekla Angela Merkel, izbjeglice su dobrodošle, ali od njih se traži ne, nemaju pravo birati kamo će ići e, oni imaju dužnost da se integriraju da se daju registrirati i to ljudima koji k nama dolaze jasno signalizirati i kao treći e, e, zemlja mora mora provoditi pravnu državu hvala što ste spomenuli sigurnost vanjske granice mi moramo kontrolirati tko ulazi, a moramo imati mehanizam za povrat izbjeglica u njihove zemlje i moramo biti e, u stanju e, stvoriti e, okvirne mjere kako bi građane imali povjerenja od nas. Nemojmo imati više novih ideja, već provodimo činjenice. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. Da, kolega Weberu. Imate pravo. Malo njih vjerovalo je u ovakve rezultate. Međutim, malo brojima bili smo mi iz Europskog parlamenta, mi iz Europske komisije, zato što smo mi sve to već bili rekli na proljeće. I u rujnu se nešto još e, dodalo tome, a to je vrijeme. Europske institucije trebaju reagirati brzo, gospodine predsjedniče Tusk. No dobro, krenimo naprijed i branimo sve ovo. Ja želim biti europljanin kao branitelj ljudskih prava, kao zagovornik ljudskih prava. Ja ne želim se pretvoriti E, u nekog e, ružnog velikog medvjeda samo zato da moram odgurnuti sve izbjeglice. Ali šta je sada ovi hotspotovi vezani za premještanje, čuvanje vanjskih granica, e, kako napraviti spregu između sigurnosti i gostoprimstva, kako se nositi s Turskom i s Libanonom. Dakle, sve to je nešto gdje ja mislim da ne smijemo tek tako svaliti na ramena oni koji taj teret nose sve ove godine. Dosta sa tim negativnim simbolima koji jednostavno pokazuju kako se ne zna nositi s problemima. Bodljikava žica, zidovi, mržnja, sve to jednostavno je simbol nesposobnosti da se problemi riješe. Probleme treba rješavati na pozitivan način. Zatvorimo ovu fazu, otvorimo novu fazu kako bismo na taj način spriječili da mijenjamo duh i budućnost Europe. Hvala gospodine Pjetala za EKR kolega Legutko. Uh, uh, Hvala vam. Visok povjerenik UN izjavio je da je svaki dan u Europu dolazi 8000 imigranata. Gospodin Tusk spomenuo 1,1 milijun u nadolazećih mjesec dana. Ako su ti brojevi i djelomično točni, jasno je da ono što su vijeće i komisija za nas pripremili da je to daleko od zadovoljavajućeg. Dakle, svakako ne radi se o zadovoljavajućem rješenju. Kao i obično, čuli smo e, zbunjujući jezik, retoriku i tradicionalno, tradicionalno optuživanje onih koji se s nama ne slažu. E, ne, ne poštuju se oni zakoni koje smo mi sami uspostavili. Dakle, humanitarni argumenti pomiješani sa političkima se pojavljuju. Gospodin Timerman se čak rekao da programi premještenja su dobri i za nas same. Dakle, čuli smo i ucijene i eurocentristički pristup. E, imali smo goste koji su pozvani, a zatim se od toga odustalo. Šengenski postupci su također nešto od čega se odustalo, a što se zatim ponovno uvelo. Dakle, ukoliko je ta cijela zbunjenost odraz stanja u kojem se nalazi Europska unija, tada neka nam nebu pomogne. Ono što međutim nismo čuli je dugoročni ciljevi i kako je konačno stanje stvari koje želimo postići. Vijeće je govorilo o kulturološkim socijalnim kriterijima koje moramo uzeti u obzir tijekom imigracijskih politika. Mislim da to ima smisla, no bojim se da su Evropljani izgradili tako moćan sistem e, tabua koji okružuje pitanje imigracije da zapravo nema velike nade u to da će se provesti racionalna rasprava. Moje osobno predviđenje je da ćemo biti su, su, susresti se samo sa sve više i više onoga sa čime smo se susretali i do sada. Za klub ALDE riječ ima kolega Fehovstad. Hvala vam predsjedniče, Biću otvoren gospodine Tusk. Više manje mi je dosta vijeća. Ne vas osobno uvjeravam vas, no institucije e, koje vi zastupate. I zbog čega to kažem? Zbog toga što je prije svega trebalo vrlo dugo prije nego što je sazvan neformalni summit jer ova kriza nije nešto što je započelo prije nekoliko dana, prije nekoliko tjedana. Nakon toga rezultat samita je bila izjava od jedne stranice. Eto, to je rezultat neformalnog samita Europskog vijeća o najvažnijoj, najvećoj krizi sa kojom se Europa suočila u proteklom desetljeću. Izbjegličkoj krizi kakvu nikada do sada nismo vidjeli. Jedna stranica koja pretežno ponavlja odluke koje su već i onako donesene, donijeli su ih e, ministri unutarnjih pozlova, 120 tisuća izbjeglica i zatim još jedna milijarda dodatnih e, sredstava. I postavljam si pitanje kolege koliko ljudi iz Sirije mora još umriti i koliko još ljudi iz Sirije mora pobjeći u Europu prije nego što Europsko vijeće zauzme jedan globalni, sveobuhvatni pristup vezano uz izbjegličku krizu. Kao što je uzgled rečeno i komisija predložila, jer nije da nemate ništa pred sobom. Nekoliko sati prije sastanka Europska komisija je odlučila o jednom globalnom paketu koji uključuje i novi europski sustav azila koji se više ne temelji na Dublinske uredbi. Također je bio uključen i novi migracijski europski paket u kojem se stvara jedinstveni sustav u Europi naspram 28 sustava, sistem e, plave kartice i uključujući što je možda najvažnije e, e, prijedlog o europskoj obalnoj i graničnoj policiji i gospodin Tusk ministri unutarnjih poslova su 11. rujna odbili to staviti u zaključke svog sastanka, nisu o tome raspravljali i zato ja postavljam pitanje što je još potrebno, zbog čega nije moguće da Europsko vijeće e, u formatu samita ne odluči o paketu koji im je predložila Europska komisija, kao što je parlament već predložio. To je moje pitanje, što se zapravo događa, zbog čega to Europsko vijeće ne može nadići razdiobe koje unutar njega postoje. I moj prijedlog je vrlo jasan, gospodine predsjednice. Parlament i vijeće trebali bi se složiti o tome da odobre predloge komisije po brzom hitnom postupku, što je prije moguće. I to prema onakvima kakvi su predloženi. Nadalje, imam prijedlog o vanjskim europskim granicama. Sukob u Siriji nije li trenutak da Europska unija, vi, Europsko vijeće, vi gospodine Tusk, gospođa Mogherini, da jednu inicijativu poduzmete, jer trenutno e, nas se istiskuje i Rusi zapravo poduzimaju akcije. Što oni rade? Bombardiraju. Bombardiraju građane, civile u Siriji i one posljednje preostale borce u Siriji. Ne znam koliko ih je, no trenutno njih ubijaju bombe iz ruskih aviona. Nije li trenutak, dakle mi snosimo te posljedice, ne Rusi, ne Amerikanci. Oni svi pričaju u Siriji, a mi snosimo sve posljedice toga i ne poduzimamo nikakvu inicijativu na europskoj razini trenutno. Imamo čak tri različita mišljenja unutar vijeća o ovom pitanju. Dakle, poduzmite inicijativu. Summit 28 bilateralnih sastanaka, puni mandat za gospođu Mogherini. Dakle, odredimo iz sigurne zone, to je ludo. Ljudi govore nije moguće, za to je potreban mandat UN-a. Ne, kako bi se bombardiralo sirijske građane, očito ne trebate mandat UN-a, kako bi se zaštitilo, za to vam je potreban mandat. Dakle, potpuno solud pristup. konačno trebamo sazvati novu konferenciju zemalja donatora jer nema dovoljno novaca u izbjegličkim logorima. Tako da gospodine Taski očekujem nešto od vas. Neće šefovi 28 država članica riješiti problem. Oni za to nisu sposobni. Oni samo predstavljaju svoju naciju. Vi predstavljate kontinent i preuzmite svoju odgovornost. Hvala lijepa. Za klub zastupnika GUE riječ ima zastupnik Iglesias. Iglesias? Gospodine Iglesias, nema ga. E, dobra, za klub zastupnika, molim. E, oprostite, Izvolite gospodine Blanko. Si, señor presidente, la obliga... Gospodin predsjedniče, zastupnik Europskog parlamenta obvezan je biti prisutan u plenarnoj e, tijekom e, ove rasprave i žalim što gospodin Iglesias nije prisutan. Možda će još doći u ime zelenih kolega Lambert. Monsieur le Président Tusk, Gospodine predsjedniče Tusk, pažljivo sam vas slušao. Imate pravo. Da, imate pravo. Mislim da mi evropljani moramo i dalje biti ponosni na ono što smo u Europi izgradili. I istina je da Europska unija nije savršena, naša pravna država i dalje je u fazi izgradnje, naše demokracije nisu sasvim čvrste ali kada bih e, trebao birati gdje ću živjeti i dalje bih bez okljevanja htio živjeti u Europi. I sasvim je jasno da kandidati koji žele zatražiti azil žele doći u Europu. Govorili ste o toleranciji i o tome da diktatori nama nemaju dijeliti lekcije. Ono što ja konstatiram, gospodine Tusk, većina država koju vi mislite kada to kažete su saveznice Europske unije. I u tom smislu rado bih čuo iz vaših usta da vi tim državama kažete ovo što ste nama rekli. Kada se susretnete s gospodinom Erdoanom, jer on koji eh, E, e, je odlučio da medijima ne da slobodu, da pravočuđu sveže ruke, da njemu tako kažete. Prema tome, molim vas za malo skromnosti. Iako imate pravo, trebamo biti ponosni na to što smo evropljani. Imate pravo, kažete da se ne smije krenuti u ekstreme. Imate pravo. Nekoliko brojki. Europska unija ima veliki udio svjetskog bogatstva. 160 tisuća izbjeglica koje ste vi odlučili e, razmjestiti u Europi su 0,2% izbjeglica u svijetu. Ako smo blizu nekog ekstrema, onda sasvim nisu blizu ekstrema široko otvorenih vrata. Prema tome, Europa bi se tu trebala ipak inspirirati. Slijedite ono što je rekla Europska komisija. Čuli smo više puta predsjednika Junkera i povjerenika Timmermansa. Tražili su da se traže stalni ključ za eh, raspodjelu izbjeglica i da se nešto napravi kako se se prestalo sa trgovinom ljudi kako bi se tražilo da imamo europsku politiku azila nešto malo se napravilo na sastancima vijeća ali to je tek početak i stoga vas molim da nastavite u tom pravcu gospodin Castaldo e Hvala predsjedniče. Iskreno govoreći, nakon što sam čuo komentare o ovom neformalnom vijeću zaista iznenađen sam. Ljudi ne znaju u kakvom svijetu žive, pa ta imigrantska kriza sa tisućama mrtva, pa to je nešto što je velika raspodjela zapravo je ništa. Ovaj e, broj izbjeglica koji se premistio je ništa. Mnogi jednostavno u Europi gledaju na drugu stranu dok izbjeglice dolaze. Neki ih registriraju, drugi koriste bodljikave žice je li to kriza vanjskih granica kao što je netko rekao? Pa ne, to je kriza unutarnjih granica Europske unije kada postoji zid kada Budimpešte dijeli čak i Sloveniju bodljikavom žicom koje je dio Schengena, to je problem. A problem su vlade u Rumunjskoj i Slovačkoj jer se sloboda svih žrtvuje na oltaru predizborne kampanje malobrojnih a zaboravljamo situaciju i žrtve i patnje kurda jer ovo je europa ne solidarnosti već zida do zida možemo napraviti posebne humanitarne koridore možemo u potpunosti nadići dublinsku uredbu kad ćemo to učiniti gospodo više nije dovoljno pratiti napraviti male korake pred nama trebaju sada oni koji će napraviti hrabre promjene gospodine tusk kada ćete ih učiniti za e gospodin Alio. Hvala gospodine predsjedniče. Drage kolege, Trebalo je nekoliko tjedana i grozna slika kako bi e, evropska se brda zatresla i iz njih se rodio miš. Da, to je kriza izbjeglica i izvan Europe. Da, također i pomoći državama koje um, nose najveći teret. Pomoć Italiji primjerice, ali prestanite stalno govoriti loše o Orbanu. Podsjetite se, 1956. Austrija je u nekoliko tjedana prihvatila 170 tisuća izbjeglica koji su bježali od komunizma, a 28 europskih država nije sposobno prihvatiti ove izbjeglice jer mi sada patimo zbog vaših ranijih grešaka jer ovo što je predsjednik Bush nekada napravio dovalo je do svjetskog neretka, gubitka svjetskog poretka i ljudi zbog toga svakoga dana gube živote. Naš sustav ne funkcionira, vaš je sistem totalno sklerotičan i kao što je rekao general de Gaulle treba dati povjerenja u nacionalne države i onda ćete vidjeti kako će vaš sustav biti puno učinkovitiji. Sada nezavisni zastupnik Papadakis. Hvala vam. Zaključci Europskog vijeća znače da je Europa odlučila da velik broj izbjeglica i migranata bi trebale ostati na prvim linijama e, i to je rata koji su uzrokovali NATO, SAD i druge imperijalne sile kroz međusobno e, natjecanje. Ti izbjeglice koji uspiju kroz krijumčare doći do centara u Europi, među njima se neki odabiru i samo oni opet koji su zanimljivi za kapitalističke tržišta, njima se pruža pomoć u Europi, ostali će biti deportirani. Istodobno imamo Dublinsku uredbu i druge represivne mehanizme unutar Europe koje se samo osnažuje e, hitne interventne snage i tako dalje, što naravno dovodi do sve više i više e, smrti na e, granicama Grčke i drugih zemalja. Grčka komunistička stranka traži da ljudi pokažu solidarnost naspram izbjeglicima, migrantima i da se bori protiv, bore protiv politika Europske unije. Migranti i izbjeglice trebali biti transportirani od voznih točaka do svojih konečnih odredišta i to bi trebala učiniti Europska unija i UN. Sada za EPP kolega Gonzales. Velika kretanja stanovništva bit će problem za Europu na dolazećih 20 godina. Zbog toga nam je potrebna zajednička politika migracije i azila. Prije svega moramo se pobrinuti o ovim ljudima, a zatim o zakonitom sustavu migracije u Europi kako bismo se pobrinuli da vanjske granice ostanu sigurne. No problem su i unutarnje granice i solidarnost između država članica jamstvo suradnje e, zemalja tranzita poput Turske je također nužna i također moramo omogućiti da svi koji uđu budu identificirani i da ih se pošalje identificiranim zemljama domaćinima, jer samo na taj način možemo zajamčiti sigurnost za sve. Ne radi se ovdje samo o Siriji, i za Sirije zapravo imamo izbjeglice koji dolaze iz cijelog niza zemalja. Dolazi i zima, kao što je gospodin Timmermans neki dan rekao, i zatvorit će se mnogo cesta i imat ćemo manji broj izbjeglica koji neće naravno moći prelaziti more. No to ne, i to može značiti da će ovo nestati iz tiska. No, ukoliko pogledate televiziju i ne vidite ništa o tome, mogli biste pomisliti da više nema izbjeglica. To bi bila velika greška i velik problem. Dakle, ne bismo trebali e, samo odgoditi ovaj problem, jer će sljedeće proljeće samo biti još veći. Moramo se pobrinuti da države članice učine ono što je potrebno, a ako znamo što je potrebno, sad je trenutak da to učinimo. Pa, Gospođa Fajon za e SID. Predsjednik. Hvala vam. tek nakon stotina tisuća izbjeglica koji su došli u Europu i mnogo mrtvih Europa se probudila. Dogovor o preseljenju van Europske unije i druge mjere pozitivan su signal, no mislim da je trenutna situacija zapravo velik test. Ne za samo postojanje Europske unije, već za budući razvoj Europske unije, za novi smjer koji će Europska unija morati pronaći kako bi ostala konkurentno i privlačno područje nadolazećih mjeseci pokazati će kako će se države članice suočiti u praksi sa izazovima migracije i poslije će jasno koje države članice se pridržavaju temeljnih načela europske integracije, a koje države članice zapravo samo traže neku brzu zaradu. Posjetila sam sabirne centre u Sloveniji. Slovenija je dobro spremna za to i pobrinula se o migrantima. Načinjenica činjenica je da će se Europa u nadolazećim godinama suočiti s promjenama. Ali migranti neće biti uzrok tih promjena. Baš suprotno, vjerujem da migranti mogu olakšati demografsku promjenu ukoliko na dobar način možemo upravljati ovime. Bile su nužne obvezujuće mjere da bi došlo do solidarnosti i ne želimo ponovno uspostavljati granice između naših zemalja. Slovenci se ne žele probuditi gledajući u ogradu, kao što se prije nekoliko dana dogodilo na granici s Mađarskom. Očito radilo se o jednom eksperimentu, no rezultiralo je nekim gorkim osjećajima. Ne trebaju nam nove tenzije, nova neslaganja na Zapadnom Balkanu, kao što smo vidjeli u proteklim tjednima. E, borbe i zatvaranja granica uzrokovale su veliku gospodarsku štetu i isto tako... Hvala Gospođo Fajon, a sada riječ ima gospodine Cile. padoms prezidentam Tuskungam par atklāto valodu par javno politisku. Hvala, želim se zahvaliti gospodinu predsjedniku Europskog vijeća na vrlo otvorenom govoru i mi stalno govorimo o naglasku vanjskih granica prijedloga Europske komisije gdje se naglasilo u kvota i obvezne kvote dovelo je do toga da su građani postali vrlo nepovjerljivi prema europskim ustanovama. Društvo se podijelilo. Vidimo također da ni izbjeglice neće biti zadovoljni jer se e, njihov e, prihvat neće osigurati u Europskoj uniji. I e, želim također tražiti od predsjednika komisije da li nam može reći i to vrlo brzo o onome što se nedavno dogodilo sa Katalonijom i kako je se o, tome završilo ta rasprava. Hvala. Sad nastavimo sa raspravom e, i riječ ima gospođa Keller. Dobro, trebali bismo razgovarati o uspjesima 160 tisuća izbjeglica e, i sada još malo više e, novca za UNHCR. E, nakon što je UNHCR godinama molio za taj novac, gdje je tu sada uspije? Gdje je odloka Europskog vijeća da imamo legalne koridore, da ih ne prepustimo u ruke krijumča političarima gdje je želja za e, reformom dublinskog sustava e, zemlje članice e, više žele prepustiti rješenje problema drugima i to je zapravo problem da ulazimo u u opasan e, sporazum sa Erdoganom. E, e, Erdogan će se pobrinuti za izbjeglice, a mi ga nećemo kritizirati zbog pitanja Kurda, zbog pitanja medijske slobode. To nije nešto na čemu se možemo ponositi. To. Gospodin Paska na jednu minutu. Poštovani predsjedniče kolege, da li ovi milijuni eura će riješiti krizu? Ne mislim da je tako. Do sada Europa nije vidjela nikakve konkretne rezultate koje bi pripomogli situaciji. E, potrebno je boriti se protiv uzroka ovog problema. A kada se borimo protiv posljedica, to znači da sistem preseljenja van Europe nije odgovor na problem. Moramo se bolje pobrinuti o svojim vanjskim granicama. Zemlje koje pokušavaju zaštititi svoje vanjske granice proziva se kao neprijatelje Europskoj unije. To je izravna intervencija u suverenitet i neovisnost tih zemalja. Valovi izbjeglica tek su početak jedne buduće krize. Sa tom krizom ne možemo se e, nositi ako nismo dovoljno odlični. Europa nikoga ne posjeduje, mi smo otvoreni gostima, no onima koji kucaju na naša vrata, a ne onima koji pokušavaju preći preko zida i ući kroz prozor. Moramo zaštititi svoj dom. Hvala. Imate plavi karton koji vam želi od postaviti pitanje, dakle, svojim Coburn. Što se tiče vijeće, da opet imamo uh, e, novi neuspjeh, sad imamo nakon pitanja e, Grčke e, imamo sad pitanje izbjeglica i sad se pokazuje koliko su europske institucije neučinkovite. E, dakle, prvo smo rekla primićemo sve, onda su se svi uputili k nama, onda smo rekli ne, nećemo sve primiti. Onda su sada se pokušava uvesti prisilne kvote gdje se narušava suverenitet određenih zemalja članica članica i sad smo u situaciji da smo sa e, Turskom ušli u, u situaciju e, bez izlaza i zapravo i moramo e, suzbiti islamsku državu pozdravljam ono što su pokušali Amerikanci i Rusi, to sada ćete samo u Rusiji. Zatim moramo osigurati e, sigurnosne zone e, i na Arapskom poluotoku i Afrike e, kako bi ljudi mogli biti zaštićani u svojim regijama, a ne možemo, možemo ih primiti se u Europi i to je ono što hoće drugi klubovi. To ne može ići. Hvala lijepa. Mm, sada zastupnik Goldniš na jednu minutu. Izvolite. Europsko vijeće 23. rujna odlučilo prihvatiti 120 tisuća izbjeglica koji su možda malo preunagljeno e, definirani kao politički izbjeglice. To sasvim sigurno nije slučaj s većinom tih ljudi. Ja bih e, danas htio govoriti o dva stvarna politička izbjeglice, o to je dvoje političkih izbjeglica kojem Europa ne daje azil, a radi se o sasvim i jasnim političkim izbjeglicama Edward Snowden i Julian Assange. Snowden je otkrio i objelodanio sasvim ilegalne i protuustavne programe nadzora u SAD-u. E, kao što vidite, Snowden je tek E, uspio dobiti politički azil 2013. godine u Rusija, Italija, Španjolska e, su e, zatvorili zračni prostor za a zrakoplov predsjednika Eva Morales kako slučajno ne bi Snowden bio na njemu. A dakle Assange čuvaju u ambasadi gdje se nalaze i do dan danas to je koštalo sedam e, milijardi e, eura britanskoj vladi. Dosta sa ovim, sloboda za Snowdona i sloboda za Assangea. Kojim odrih na minutu i trideset, izvolite. Predsjedniče, suočeni smo u Europi sa velikim izazovom. Ono što ste rekli i način na koji ste to izložili pokazuje koliko je situacija zapravo ozbiljna. Mi kao zastupnici shvaćamo koliko je situacija komplicirana i unutar Europskog vijeća. I ovo je jedna poruka za nas koja govori da je nužno nešto promijeniti u načinu funkcioniranja Europske unije situacija jasno pokazuje da na ovaj način ne možemo nastaviti dalje. A moje pitanje gospodinu Tusku je sljedeće. Što mislite o dijeljenju nadležnosti? Što bi države članice zajednički trebale raditi i svaka zasebno? Te koji je zadatak Europskog vijeća i da li su odluke koje su do sada donesene u skladu sa ugovorima. Ovo je trenutak u kojem moramo razmotriti ono što radimo jer je situacija vrlo nezgodna. Hvala lijepa gospodine Olbri. E, plavi karton za vas. E, zastupnik Etlić. Etvić. Samo trenutak, molim. Izvolite, gospodine Hetrić. Hvala vam. Eto vidite koliko smo željni postaviti pitanje. Na moje pitanje je jednostavno. Da li mi možete pomoći razumjeti tko su ti ljudi koji su danas počeli pričati što se zapravo dogodilo. Svi govore o kontrolama, o vanjskim granicama, o tome da nas ne preplave migranti. E, no, tko su ti ljudi koji to govore? Jesu li to oni ljudi koji su i izglasali da bismo trebali potaknuti te tijekove i sve veći broj ljudi. E, dakle, tko su uopće ti ljudi koji su nam se danas obratili? può Molim vas, govorite gospodine Olbricht. Hvala. Uvaženi kolega, ne znam tko su ti ljudi, ni što su. E, možemo to jednostavno provjeriti i mogu vam dati vrlo jednostavan odgovor na to pitanje. Neki od ti ljudi su ljudi koje trebamo zaustaviti. Moramo provjeriti o kome se radi i vidim ti jesu li to zaista izbjeglice, a ako nisu mora ih se vratiti kuće. Nadam se da vam odgovor e, zadovoljava. Gospodin Rike Genero na minutu i 30. E, hvala lijepo. E, prošlog sam tjedna bio u Libanonu i u Jordanu bio sam dio izaslanstva e, mog kluba i ja sam osim svega i izvjestitelj za humanitarna pitanja i e, sastali smo se s predstavnicima UNICEF-a, Palestinske agencije kao i predstavnicima građanskog društva. Sastali smo se s velikim e, brojem ljudi, među inima i s predsjednikom libanonskog parlamenta. E, također išli smo i u nekoliko izbjegličkih logora. U svim tim izbjegličkim logorima na 120 e, tisuća ljudi 120.000 izbjeglica se nalazi. Zapravo isti broj ljudi o kojima mi govorimo da ćemo ih prihvatiti u Europi. I ono što smo tamo čuli može se rezivirati na sljedeći način. Tražimo od Europe da stvarno nešto napravi e, kako bi se riješilo pitanje rata u Siriji. Dođe li e, rat u Siriji do Damaska, ili pak bude li e, režim e, pobjedio na milijune ljude će se naći pred europskim vratima. Evo, to smo čuli. Moramo zaista ostati i dalje solidarni s Libanonom i s Jordanom, jer propadnuli te dvije države, milijuni ljudi koji se nalaze u izbjegličkim logorima tamo, također će od tamo otići. Moramo paziti i o trećoj intifadi o kojoj se sada počelo puno govoriti. Moramo pokazati da smo solidarni i to na učinkovit način. Europski parlament i europske institucije moraju pokazati svoju solidarnost. Moramo omogućiti djeci koja su u izbjegličkim logorima da se školuju. Jer ne bude li škole za djecu, roditelji će imati samo jednu alternativu, a to da odu k nama. Hvala. Još jedno pitanje e, gospodin Kobun ga želi postaviti. Slažete li se, gospodine Guerrero, da bi bilo bolje da Europska unija umjesto da vodi ljude kroz cijelu Europu, da bi bilo puno bolje da Europska unija uvjeri e, Kuvajt i Saudijsku Arabiju da oni sami izgrade izbjegličke logore na granicama sa Sirijom i Turskom. Ne bi li to bilo bolje nego da se kroz cijelu Europu vodu izbjeglice? Sigurno se slažete sa mnom. Gospodine Herero, izvolite gospodine Kovrn, Ima i zaista, zaista teško mogu zamisliti da se s vama slažem. Međutim, mi ovdje govorimo o onome što mi trebamo raditi, a ne onome što trebaju raditi drugi a obaveza je ta da se pobrinemo za izbjeglice koje dolaze u naše države. A ono što rade drugi nije nešto čemu se mi bavimo. Trebezio. Izbjeglički val prepravljuje Evropu. samo u Njemačkoj e, ove godine e, stiče će po izbjeglica. E, to nadmašuje sve dosadašnje procjene i pokazuje da je situacija sasvim izvan kontrole na susretu ministara unutarnjih poslova govorili se o kvoti od 160 tisuća izbjeglica prije po cijeloj Europi, a kojim broj slučajevima idući mjeseci, a njemačka kancelarka je posve izgubljena kad govori da ćemo u tom uspjeti. Ne, općine to neće uspjeti e, e, svladati i njemačka dobrodošlica e, se polako e, nestaje. Moramo po, poslati jasan signal izbjeglicama da Europa ne može sve uzeti, i primiti e, većinu izbjeglica zbrinjavane HCR i, i svim političarima u i e, treba biti jasno da su izbjeglice ondje sigurne i ne trebaju pježati u Europu. E. Gospođo Trebezis, pitanje za vas. Posjećam kolege da e, je svaki zastupnik ima pravo na jedan plavi karton, a, sada je pitanje e, tra, e, plavu karticu zatražio Geri. Ne, Gospođa Jakonsari. Predsjedniče, govorili ste o prirodnim snagama, o valovima i tako dalje. Ali ja mislim da mi ovdje govorimo o ljudima, o ljudskim bićima moramo se zahvaliti gospođi Merkel jer oni pokušavaju riješiti cijelo pitanje i, i pokušavaju e, naći smještaj za te ljude. Izvolite, molim izgo odgovorite. Kažete da trebam zahvaliti gospođi Merkel, ali gospođa eh, Merkel bi to trebala raspraviti sa svojim narodom, no ona toga, to njega nikad nije pitala. Mislim da je to pitanje koje ona mora eh, riješiti. Hvala. Prevole Lambert. Eh, gospodin Lambert na jednu minutu. Hvala. Danas velik broj ljudi govori rješenjima. Znamo da će rješenja biti dugoročna. U međuvremenu imamo situaciju s kojom se moramo nositi. Drago mi je da se izdvaja više novca za UNHCR i za svjetski program za hranu. Smatram međutim da je zaista šuhatno da je velik broj država članica prošle godine smanjio izdvajanja za svjetski program za hranu. Ljudi u regiji žive u tim dijelovima svijeta, dakle za pola dolara na dan. Dakle, vidimo države članice koje ne žele biti dio solidarnosti i zaista onim trebaju pognuti glavu od srama zbog dodatnih patnji koji su prozrokovali. I moram ih stvarno pitati biste li vi ostali tamo odakle dolazite kad nemate mogućnosti da hranite e, svoju obitelj. Inače moramo pomagati Kurdima kod Ožvana i u Turskoj jer oni su dio rješenja cijelog pitanja. I osim toga ja se zalažem za to da provedemo donesene odluke. A kada govorimo o pravilima, moramo ljudima objasniti da postoje pravila, ali zato je potrebno da im netko to objasni u trenutku kada ljudi dođu na naše granice da im se to da ta u formi koju oni mogu razumjeti, a ne nekoliko dana kasnije. Hvala gospođo Lambert. Gospodin Grapini želi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala. Dragi kolege, situacija je zaista hitna. Slažemo se s činjenicom da treba ljudima pomoći, to su ljudska bića, ali ne mislite valjda da komisija i vijeće moraju jasno objasniti kako riješiti uzroke kako bi građani ponovno mogli imati povjerenja u situaciju. Nisam shvatila kako će se e, komisija i vijeće se nosi s uzrocima. Gospođo Lambert. Da, to je sasvim ispravno pitanje jer nećemo puno toga o tome što treba napraviti kako bi se na terenu uspostavio mir, kako bismo se nosili sa nekim e, pitanjima koja su pozadina svega, kako bismo govorili o pitanjima demokracije, o klimatskim promjenima koja pridonosi nestabilnosti i e, također se moramo baviti kako ćemo imati konzistentne politike prema onim državama koje su e, opresivni režimi za njihove stanovnike. Hvala. A sada riječ ima na jednu minutu zastupnik Mak. Svi vi tražite da se migrante e, premjeste i svi se nosite na superioran način i govorite o tome kako države koje odbijaju kvote za migrante da su to barbari. Međutim, o kakvoj se vrsti morala radi? Pa to je prirodna solidarnost. Želite biti moralni na uštrb drugim. To nije prava solidarnost. Osim toga, podrivate situaciju u Libiji i u Siriji, nakon toga privlačite migrante da dođu u Europu, a nakon toga želite da se oni jednostavno pred raspodjeljuju po Europi i na vijeću želite nametnuti takvu predraspodjelu migranata. Međutim, poljski izbor, izbori u Poljskoj e, rezultirat će time da će se tamo pojaviti vlade koje će biti zajedno sa Češkom i Slovačkom ujedinjeni. Hvala, izvolite. Hvala. Gospodin Tos govori o svim migrantima kao izbjeglicama. To nisu svi, neki jesu, a neki su ekonomski e, migranti. Prošlog tjedna ponovo su migranti e, prisilno htjeli u Kaleu doći u Eurotunel. I još jednom bojim se za sigurnost britanskih građana. Prema Eurotunelu vidimo da sada ljevičarske britanske pokreti e, ta, e, dolaze u kale. Molim francuske vlade da to nešto naprave. Migranti koji dolaze u tunel, koji ulaze u kamione su kriminali. zašto se e, Francuzi i franska policija ništa ne naprave prema Dublinskoj uredbi, oni ih mogu uhapsiti i mogu ih deportirati. A isto tako o, moramo paziti i o kakvoj solidarnosti govorimo. Većina državnika ovdje daju otvoren poziv migrantima. Ne smijemo se čuditi da oni dolaze ovamo. krajnje je vrijeme da u potpunosti kontroliramo naše granice i da se ponašamo u skladu s planinskom uredbom. Gospodin Lamassur, izvolite. Hvala lijepa. Evo, vidjeli smo ovdje prepustiti same sebe države članice, čak i najznačajnije, čak i one koje nisu htjele ući u Schengen, vidi se da one nisu u stanju baviti se problemima migracija. Rješenja koje smo vidjeli ovdje, koje se donose u panici, su ili smiješne, ili e, neznatne, a ponekad i grozne šta sada vidimo? S jedne strane vidimo da ljudi dolaze zbog rata u Siriji i završit će kada završi taj rat. A već e, puno godina dolazi ljudi sa srednjeg istoka i riskiraju svoj život. Prije su prolazili preko Balkana, dolazili su na preko e, Sicilije ili pak Španjolske i Ceute. Ljudi su oni koji kreću na jer ne vide kod kuće nikakvog budućnosti, dolaze iz očaja ili pak iz nade. A mnoge odluke koje su donesene u boli neće riješiti problem tek kada budemo imali stvarnu politiku vezanu za imigracije i za prava azila, onda će se početi rješavati problemi. Cijela Europa treba takve politiku. Europska komisija ima pravo što je to pokrenula, a vijeće će napraviti grešku, ne bi li je slijedilo. Hvala gospođa Guillaume na minutu i 30. Izvolite. Hvala. Svi se slažu s time da na vijeću 23. rujna kao i onaj ministar unutarnjih poslova dan ranije, da su dakle dali jednu važan moment u rješavanju krize izbjeglica. Međutim, to treba biti dio jednog većeg i kompletnijeg procesa. Ne smijemo izgubiti koji nam je glavni cilj. Moramo naravno djelovati žurno zbog humanitarne situacije, ipak moramo misliti na ono kako treba djelovati na dugi rok, a zato su potrebna sredstva tri pitanja za vijeće. Osim ovoga što sada trebamo napraviti, šta možemo napraviti više? Želimo li i eh, hoćemo više eh, stvari raditi zajednički. Drugo postavlja se pitanje financiranja i to kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. To je dakle vezano za europski proračun. Možemo li i dalje voditi naše politike sa ovim proračunom koji imamo sada? I treći, vanjske dimenzije. E, sada Govorimo o osobama koje traže međunarodnu zaštitu u trećim zemljama. Ali kako ćemo to napraviti? Možemo li poslati ljude u treće zemlje i kako bi ih Evroplje identificirali? Želim čuti odgovor. Hvala. Sada gospođo Gijom imate pitanje. Pitanje koje vam želi postaviti gospođa Winberg. Ja se zalažem da se podjele dakle tih 160 tisuća migranata se kvote iscrpe e, pojavit će se 500 tisuća više ljudi koje kvote neće pokriti što vi i vaša stranka namiravate napraviti za tih 500 tisuća gospođo Gijom izvolite Gospođo Winberg, sasvim sigurno ste bili na nekoliko sastanka odbora Libe gdje je moj klub zastupnika uvijek govorio isto, moramo se baviti pitanjima koje moramo rješavati sada, ali moramo na stvari gledati cjelovitije i dugoročno. A to znači da moramo gledati što je poteškoća i uzrok svega sa tim zemljama na koje se ovi ljudi, e, od koji ljudi odlaze, ali naravno i da radimo na tome da ih integriramo za razliku od vašeg kluba koji ne želi integraciju. Hvala. A sada na jednu minutu, gospodin Šulik. Ovog je računalo se sa 800 tisuća izbjeglica u Njemačkoj, a sad se već računa sa milijun i pol. E, razlika od 700 tisuća e, ide na račun Angele Merkel i njezine E, neodgovorne i uništavajuće politike. Gospođa Merkel je izvan snage stavila sporazum iz Dublina i e, prekršila njemački ustav. To ne smije činiti. E, većina ljudi koji dolaze su ekonomske migranti, nisu izbjeglice. Imamo, prošli smo prošle su četiri ili pet zemalja, ne bježe od rata, iluzija je da će ovi migranti raditi za njemačke e, E, umirovljenike jer je njemačka minimalna plaća zato prevelika barijera. E, njemačka može samo ponuditi socijalne usluge. Gospođa Merkel je e, zaboravila koju je birao i koga bi trebala braniti krajnje vrijeme da se probuti i, i da za, zaustavi ovu invaziju. Australija je to već učinila. Minuto. Gospođa Eva Žulina, jednu minutu. Gospodine predsjedniče, Europska unija ne postoji. Unija onakva kako je ja želim, mi je ja poimljem, dakle jedinstvena, solidarna i darežljiva ne postoji. To je rezultat ovog eh, vijeća 23. rujna. Radi se o tome da se glasalo o privremenom mehanizmu preraspodjele i premještanja izbjeglica. Nadam se da će svi raditi bez predaha kako bi se to ostvarilo i kako bi se na dostojanstven način nosilo s krizom izbjeglica. Ne smiju se ponašati kao mali trgovci koji jednostavno nekako sve prebrojavaju na sitno. Ovakve politike trebaju hrabrost i političku volju. Nakon krize u Grčkoj, kriza izbjeglica sve više i više podriva europski san. Dame i gospodo, šefovi država i vlada Europske unije, nemojte još više gurati europske građane u ruke ekstremistima. Priberite se. Hvala gospođo Žali. Gospodin Carver vam želi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala gospođo Žori. Rekli ste da Europska unija neće nikada postojati baš onakvom kakvom je vi želite. Nije li to upravo ono što ukazuje da se radi o utopiji, o snu i da e, će e, sve europske države u prvi plan uvijek stavljati nacionalne e, interese i ako ste zaista iskreni da se radi o jednom lošem konceptu. Gospođo Žoli, izvolite. Izbjegliška kriza posljedica je kaosa u svijetu i posljedica naših vanjskih politika bolje rečeno nedostatka vanjske politike i zato se moramo nositi sa hitnom situacijom i kao što je kolegica rekla sramotno je to što su države članice smanjile izdvajanja za pomoć za razvoj i humanitarni fondovi su presušili program za humanitarnu pomoć više nema od čega hraniti ljude u izbjegličkim logorima. Gospodina Majer na jednu minutu. Brisel je odlučio Evropsku uniju e, pretvoriti u centar za izbjeglice i dijele se izbjeglice i Angela Merkel e, može nastaviti na desetke tisuća izbjeglica ušlo u Europu a e, prema istraživačima socijalni problemi će se povećati kao i unutarnji problemi 66% nizozemaca E, smatra da se neće prihvatiti izbjeglice. E, Austrija glasa za e, stranke kako bi se borili protiv izbjeglice. Dosta je sada tražitelja azila. Jedini način da zaustavimo ovaj priljev izbjeglica, njihov pravi tsunami. Gospođo Majer, Urban Krespo vam želi postaviti pitanje. Pa sasvim je jasno kako se olako u ovoj dvorani koriste termini poput tsunamija ili invazije a vidimo da se pokazuje rasizam prema ljudima koji bježe od bombardiranja i e, problema. A e, od zemalja se traži da e, prihvate mjere štednje, ali kada govorimo o, kada govorimo o tome da treba prihvatiti ljude i pokazati solidarnost, onda govorite o nekim ključevima. Pa ne mislite da na taj način stvarate zapravo e, jednu Europu ksenofoba? E, komentari o rasizmu i ksenofobiji prepuštam e, vama. Znate li vi gdje se nalazi nizozemska? Nije ni na sredozemlju, niti kraj Turske ti ljudi traže sigurnost, morali bi naći ipak neko mjesto koje će ih prihvatiti prije nego što dođu do do nizozemske jer oni ne traže sigurnost nego ekonomske povlastice. Zašto bi naši građani morali biti pod teretom ovih groznih katastrofa? Hvala. E, bez sumnje, Europska unija mora prihvatiti velik broj izbjeglica i migranata. Ta je kriza europski problem i zato nam je potrebna, e, potrebno europsko rješenje. Zato prema načelu solidarnosti moramo se ponašati odgovorno. Odlučno je zbog toga da državama koji su e, na granicama Europe, Italije, Grčka i Malta, da njima damo pomoć. Potrebna je stručna, tehnička i financijska pomoć. Potrebno je dati i financijsku pomoć i ljudima koji prihvaćaju izbjeglice i migrante. Pekar na otoku Kos je upravo utjelovenje načela na kojima je osnovana Europska unija. Nema jednostavnih rješenja, moramo djelovati, moramo se usmjeriti na zemlje tranzita kao što je Turska kao i zemlje porijekla tih ljudi. I zato na operativnoj razini moramo poboljšati čuvanje granica, moramo ojačati Frontex želja postoji, sposobnost imamo, Europska unija mora naći načina da se nosi s tom krizom. Predsjedniče Tusk, predsjedniče Juncker, uvjeren sam da ste vi sposobni to učiniti i da će Europska unija e, biti bolja nego što je bila nekada. Zastupnik Čeke e, pitanje za vas, gospodin Vozdoski, izvolite. Hvala. Htio sam postaviti pitanje gospodinu Lamasuru. Međutim, i sada želim postaviti pitanje. Oprostite, mi smo, nama se čini da vi želite postaviti pitanje gospodinu Kefalojanisu. A oprostite, ali rekli smo da se može samo dati jedna eh, plavi karton. Ne, ne, ne. Patricija Toja ima riječ. Vijeće u e, rujnu je započelo određeni posao ovih od identificiranja, brzo e, pregled zahtjeva za azilom i e, vraćanje kućama. To je sve nešto što mora ići zajedno, raditi zajedno trebamo poštovati ljudska prava osoba koje imaju toliko, koje su toliko propali i propatili do sada. Gospodine Juncker, hvala za to što radite i samo nastavite tako. A predsjedniče Tusk, od vas tražimo da imate jednu snažnu ulogu kako biste uvjerili cijelo vijeće da vi vodite prema solidarnosti o kojoj ste govorili u vašem izlaganju, ali koja još ne postoji. E, nije mi se svidio određen salomonski pristup gdje ste vi podijelili različite odgovornosti gdje ste na istu e, razinu stavili Italiju ili pa Grčku s jedne strane baš kao i neke zemlje koje neću citirati ali koje oko sebe grade zidove. Mi u Italiji smo izabrali zato da spašavamo djecu e, žene i ne sjedimo skrštenih ruku, da spašavamo ljude poput vas i mene. Hvala gospođo Toja. Evropska unija osnovana je kako bi se stalo na kraj ratovima, nacionalnoj sebičnosti među europskim državama i umjesto toga da se gradi unija zajedničkih vrijednosti, suradnje i solidarnosti. Europska unija sa 500 milijuna ljudi mora biti u stanju nositi se krizom migranata, ako naravno unija postoji. Međutim, ovo je bolesna unija, a bolesno tijelo napadaju virusi. U Europskoj uniji postoji virus koji je napao, a to je virus sebičnosti političkih čelnika koji pokušavaju igrati političke igre na domaćem terenu. <clears throat> Gospodine Juncker, složili smo se o mnogo toga već prije ljeta. Vi ste obećali mjere koje ćete donijeti u rujnu. Gdje su te mjere? A Mađarska nije samo Orban i njegova vlada, Mađarska je puno više. <clears throat> Na desetke tisuća građana koji pomažu migrantima. Mnogi su ovdje danas e, u vječnici kao naši gosti. Hvala. <clears throat> Sada e, pitanje <clears throat> koje vam želi postaviti gospođa Morvaj.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 parlament, e, ali morate shvatiti e, teškoće e, ljudi koji žive u graničnim područjima njima je bilo zbilja teško kada su dolazile izbjeglice i, lokalni stručnjaci bi možda pomogli u donošenju prave odluke. Ja sam bio je e, zastupnik e, e, u mađarskom parlamentu i to sam bio zastupnik iz jednog mjesta od granice ja dolazim iz jednog mjesta gdje je gospodin Orban počeo graditi žicu i mađarsko društvo je moglo e, drugčije e, svedeti ovaj problem, a da nije bilo političke kampanje gospodine Orbana i vaše ekstremne desničarske politike. Fidesz i e, ekstremna desnice umrljale su imidž Mađarske. Gospođa Gomeš, jedna minuta. ništa neće to promijeniti i niti zaštitite nas. E, Vlade e, u vijeću govore o, to, e, o kvotama, ali trebamo govoriti o solidarnosti, o legalnim načinima kako ne bismo pomagali krijumčarima, ljudima, ljudima. Trebali bismo rješavati krize poput Libije, problema s islamskom državom. Um, ono što moramo učiniti jeste potrošiti novaca na tako uh, na to kako uh, obrazovati mlade ljude u izbjegličkim logorima. To je korisno. Ne bismo smjeli samo gurati nacionalističke snage koje žele fragmentirati Europsku uniju. Treba nam koordinirani e, pristup. Ne smijemo oštetiti, naštetiti europskim vrijednosti. Ne smijemo govoriti o izbjegličkom e, turizmu kako bismo potkopali naše ljudske vrijednosti. Trebaju nam sinergije, treba nam zajednička politika i čujemo ovo više od vijeća. E, treba nam više unije, a ne više administracije. Gospođo Gomeš, pitanje za vas želim nam postaviti gospodin Weigl, izvolite. E, dragi kolega, E, e, često e, raspravljamo o međunarodnim problemima. Često se spekulira zašto ljudi bježe. Većina ljudi bježi od nasilja i rata. Svi to trebaju shvatiti posebice kada je u pitanju Sirija. Ne mislite li da je stigao čas kada bi Europa trebala obnoviti svoje obveze da održi mir, ne bi li Evropa možda trebala se više zauzeti za mirno rješenje e, problema. Trebamo miru pružiti priliku. Honorevole You're right, my uh, dear colleague. Dragi kolega, imate pravo. Zato sam upravo tražila da e, vlade u vijeću prestanu blokirati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. To nam treba kako bismo strateški e, djelovali i samo koordinirano možemo e, okončati rat e, u Siriji, a ne ga pogoršati tako da pobjedi Asad i možemo samo tako na terenu poduprijeti one koji se bore protiv islamske države, recimo pešmerge kojima uopće ne pomažemo ili to činimo samo na fragmentirani, nekoordinirani način i tako iznevjerujemo vlastite građane i ugrožavamo sigurnost e, svojih građana jer ne rješavamo uzrok krize koja tjere ljude na bijeg u Siriji, i dalje. Hvala lijepa. Posjećam kolege da će u podne nakon ove rasprave biti glasanje, a nakon ove rasprave slijedi još jedna rasprava. Molim svi ga zato da se pridržavate vremena koje je dodijeljeno. Gospodin Vrides ima riječ. E, e, problem je u tome što e, moramo spasiti sve ljudske živote i moramo reći zašteta za taj narod treba biti osigurana, no E, je, to je moguće samo kada se istodobno borimo protiv e, islamske države. E, mi kao evropljani osjećamo se obvezni da spašamo ljude, ali da usmjerimo i spriječimo izbjeglički val, a to je jedino moguće suzbijanjem islamske države. Evo, pokušavamo e, e, e, isključiti, imamo političkog saveznika koji Tursku koja bombardira naše saveznike Kurde i koji je okupirao Cipar. Dakle, moramo od njega bar tražiti da sada pusti Kurde na miru. Evropljani zapravo moraju braniti svoje...

Ne, gospodin Karlo Iglesias ima dvije minute. Ranije trebao govoriti, međutim sad ćemo mu dati riječ. Hvala. Čuli smo da se govori o mnogim problemima, o terorizmu i tako dalje. Ali e, mislim da je zaista to uvreda ovoj vječnici vijećnici, uvreda demokracije. Zaista se e, smeće ako govorite o ljudima na taj način. Pa ljudi bježe od rata. Vjerujem da je najveća bolest e, Europske unije u posljednjih 15 godina bilo licemjerje i to je upravo ono što nije omogućilo da se riješe ratovi i krize. Trošiti više novca neće pomoći e, da se riješilo Dublinskog protokola nisam siguran da ne bi svejedno bilo problema na našim granicama. U svakom slučaju moramo biti manje jer nikad se bavimo tim pitanjima. Hvala gospodine Iglesias. Ima pitanje za vas. Gospodine Iglesias, pitanje za vas e, koje vam želi postaviti zastupnik Lebreton. Ono što ste prihvatili moje pitanje. Dragi kolege, zaista me čudi da ste neke od vaših kolega u ovoj vijećnici okarakterizirali kao smeće. Radi se o prevažnoj temi da bismo tako vrijeđali jedni druge. Ne možete zanijekati da se radi o masovnoj migraciji, da je e, prešla sve ono što, čega smo se bojali i prema tome ne možete one koje to brine nazvati ksenofobima. Osim tih uvreda, ne mislite li da ipak države imaju razloga da ih brine ova situacija i jasno je da se može shvatiti da države članice pokušavaju smanjiti migracijske tokove ne bi se ipak trebalo nešto učiniti da ti ljudi ostanu kod kuće i da im se pomaže u njihovim e, zemljama, a ne da ih se zove dođu ovomu kao što je to napravila gospođa Merkel. Gospodine Iglesias, izvolite. Evropljane e, i njihovi prece e, i e, moji možda su imali nesreću da napuste svoje zemlje. Ne znam ko govori o svojim recima o kugi i pošasti. Ne, kad govorimo o migraciji, to je usko povezano sa vanjskom politikom i vidim egoizam sa prema ljudima koji žive u teškim uvjetima Hvala gospodine Iglesias. Prije nego što replike predsjednika Junkera i Tuska, otvaram slobodno javljanje za riječ. Velik broj kolega zatražio je riječ i nije moguće svakome od vas dati riječ. Dati ćemo riječ samo jednom zastupniku iz svakog kluba s obzirom na to koliko je sada sati. Najprije na jednu minutu koju molim da se pridržavate, zastupnik Bogović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 Europa ne treba preuzeti e, odgovornost za cijelu izbjegličku krizu. Ona je nije e, uzrokovala, a ona samo pomaže u njezinom rješavanju različite su situacije u različitim zemljama članicama, tih njih treba poštovati. O tome moramo moći razgovarati kod kuće, a e, kriza je rezultat pad režima u različitim državama. Te režime su zamijenili diktatori koji ne poštuju ljudske život i dostojanstvo i to je problem s kojim se moramo suočiti. Moramo pružiti mir u tim zemljama i to je jedini put prema miru. Moramo znati da mi će se migracijska kriza nastaviti e, zbog afričke demografske situacije i i treba nam dugotrajna doživa rješenja. Moramo se pobriniti e, e, za one koje su na evropskom tlu. Hvala lijepa. Sada na e, gospođa Đufrida koja je prvo zatražila riječ u ime socijalista i demokrata. Da, odmah nakon što je donesena odluka na Europskom vijeću 23. rujna, ta odluka koja je toliko patila i toliko puta odgađana. Dakle, odmah poslije toga pitala sam se kako ćemo moći objasniti europskim građanima koji vjeruju u vrijednosti Europske unije, kako bismo mogli um, objasniti da nismo se došlo baš do tog rezultata. Jer ovo što je do sada napravljeno tek je prvi korak za nas i radi se zapravo o procesu i jasnih e, naznaka koji može dovesti do toga da su ovi tijekovi došli do nas. Dakle, takav jedan korak ne može više biti reversibilan. U svakom slučaju, sve nas to vodi na pitanja vezana za Europsku uniju. Najprije ravnodušnost, a nakon toga ponašanja vrlo e, kruta ponašanja nekih država. Ono što je rekao predsjednik Juncker o stanju Unije, upravo je naglasio da u Europskoj uniji nadostaje Unija. E, sada na jednu minutu zastupnik Marijas. Tisuće izbjeglica e, dolaze E, preko Južne Europe, posebice preko Grčke Europe ne može više podnijeti toliki broj izbjeglice. Mi smo sada na, samo po šavovima e, i, i e, mir u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku moraju mora se uspostaviti banda više ne smiju krijumčariti ljude jer mi postajemo veliki sabirni centar, a potrebna nam je podjela izbjeglica prema zemljama članicama na osnovu BDP-a i treba nam potpora posebice u Grčkoj po pitanju kontrole vanjske granice i mi želim zaštitu E, e, grčke granice, ne želimo da je Turci e, štite. Sada zaznam Pagat a možda sam krivo izgovorio ime. Gospodine Tusk, predsjedavajući, vi govorite UN, u o u EU, ali mi se E, brinemo za rute e, ko prolaze kroz Europu na kojem pogibaju umiru stari ljudi i djeca. E, činimo grešku za greškom. Neće ni to ni parlament ni komisija. Već se radi o tome da imamo globalni plan. Gospodine Tusko, govorim o vama. Vi u vijeću ste postigli neuspjeh i e, govorili ste o etici, to se uvijek navodi kada se radi o nekoj teškoj greš, grešci solidarnost Evropske unije e, vas ne zanima učinkovitost e, isto ne zanima Hvala. Sada gospodin Krizogonos na jednu minutu. Hvala predsjedavajuće. Govorim o, po ne znam koji put u ovoj plenarnoj sali o izbjegličkoj krizi i, da ljudi postaje u izbjeglice. Nije to prirodna pojava kao e, kiša ili sjaj sunca. Ne, to je posljedica ratova, a, rat u recimo Siriji koji traji već četiri godine su djelomično uzrokovale zapadne e, države i SAD, ali i velike europske države. Ne možemo to sada se od toga maknuti napori zapada da ojačaju sirijsku oporbu i da obore Asada e, nisu uspjeli i e, to je samo načelo islamsku državu. Nažalost, ne možemo ovo e, pitanje riješiti bez e, Asada i moramo prvo e, suzbiti Asada, suzbiti islamsku državu. Gospođo Lunaček, hvala dame me gospod bila je dobra odluka 22. rujna da da se raspodijele izbjeglice u zemljama članicima. To je dobar e, znak solidarnosti u institucijama, ali sad to treba provesti, e, treba osnovati koaliciju čovečnosti koji e, primaju e, ljude koji bježe od Asada i e, islamske države. Mi, gospođa Merkel je rekla, mi ćemo uspjeti, moramo ukinuti Dublin, moramo osnovati humane savjene centre i e, sa, čudi me da se sada e, se ulagujemo gospodinu Erdoganu, a da se ne kritizira njegovo autoritarno ponašanje. Gospodine tu recite vladama da nam e, treba politika hrabrosti, ne politika strah i ne želimo popustiti populistima bilo da su CSU, Fides ili drugi. Hvala na jednu minutu, gospođa Bimberg. Ja e, smatram da je šokantno e, da e, mi smo ovdje u nekom kao je nitko ne vidi što se događa, spominje se solidarnost. Solidarnost je program za hranu, dajte, nam, dajte pomoć ljudima kojima, koje im zaista treba. Novac e, treba ići najpotrebitijima e, i u mojoj zemlji Švedskoj često se govori o integraciji i teško je e, kako ćemo integrirati sve koje nam pristiže. To traje i to nikad nije baš dobro funkcioniralo ni u prošlosti. U prošlosti smo imali mnoge koji se nisu dobro e, integrirali, nismo im mogli naći dobar smještaj, dobar radna mjesta. E, kaka ćemo raditi daljne izbjegličke logore, šta ćemo s njima? Posljednje sada na redu, e, zastupnik Balco. Zahvaljujem. Gospodin Jean-Claude Juncker, predsjednik komisije, iznenadio se što ministri nisu mogli doći do zajedničke odruke o kvotama zbog nekih internih političkih razloga. Da, to je svakako dio pitanja, ali neke vlade također pokušavaju uzeti u obzir ono što njihovi građani e, žele. E, francuski ministar unutarnjih poslova također je napao, napao Mađarskog zbog obrane granica. No većina pitanih načelno se slažu sa podizanjem te ograde i gospodin Donald Tusk e, također ključnim izazovom smatra obranu ugleda Europe. Tu su evropljani najtolerantniji, demokratniji i najotvorenije društvo u svijetu. Na pravi izazov je obraniti demokraciju. Jer ukoliko smo demokrati, omogućimo tada referendum o europske uniji i pogledamo što doista stanovništvo želi. Hvala. Sada predsjednike Juncker u ime komisije u vidu replike. Gospodine predsjedniče, dragi kolege. Istina je da Europa ne, možete, ne može prihvatiti na svojem teritoriju svoj jad ovog svijeta. Međutim, isto tako je činjenica da se Europa treba pobrinuti za sav jad ovog svijeta. Ne možemo biti ravnodušni pred nepravdama koje postaju samo sve mnogobrojnije i pred teškim događajima na našem planetu. Jasno je da se moramo nositi s korijenima imigracije. I neki to rade. Želim ovdje odati poštovanje onim državama članicama Europske unije koje nisu smanjili pomoć za razvoj. Nema ih mnogo. Želim odati e, poštu onima koji su počeli izdvajati i više u vidu razvojne pomoći. Želim isto tako kritizirati one države članice koje su tu pomoć smanjile koji su smanjili izdvajanja za humanitarnu pomoć. Želim ovdje kritizirati one koji su smanjili e, izdvajanja za svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda. Želim e, također kritizirati one države članice koji su smanjili izdvajanja za visoki komisarijat za izbjeglice. Govorimo li o uzrocima, moramo govoriti i o onima koji su pridonijeli da se poveća masa problema koji su jadne ljude prisilile da odu u Europu. Ono što zapravo želim reći je da moramo biti ponosni da oni koji su jadni i nesretni idu u Europu. Zato što oni misle da je Europa jednostavno mjesto na svijetu gdje se živi bolje nego drugdje. Zašto oni ne idu u Kinu? Zašto ne idu u SAD? Zašto ne idu u zemlje zaljeva? Moramo li se sada ispričavati zato što u očima cijelog svijeta mi smo mjesto na planetu na kojem se najbolje živi? Istina je međutim da se moramo nositi s priljevom, masivnim priljevom izbjeglica i to i radimo. Dobar odgovor na probleme migracija nije graditi zidove. Izbjeglice zato što su to jadni ljudi uvijek će naći načina da dođu na europski teritorij. Uvijek. Prema tome, izgraditi zidove neće riješiti probleme. Oni koji grade zidove morali bi barem paziti kakve riječi koriste e, kojima prate njihovo arhitektonsko zdanje. Treba paziti kakve se riječi koriste. <clears throat> Zašto mi kažemo da su izbjeglice ekonomski izbjeglice, a niko ne prosvjeduje. Kako vi to znate? Neki ljudi bježe jer ih se proganja. Ne smijemo mijenjati i brkati kategorije. Naravno, postoje i ekonomski migranti. Pa ne bili ste i vi bili ekonomski migrant da živite u situaciji u kojoj oni žive. <clears throat> Da, točno je oni nemaju prava ostati u Europi. Međutim, nemojmo govoriti o tim jadnicima kao da se radi o gangsterima. Ne, radi se jednostavno o jadnim ljudima. Rekao sam da graditi zid nije dobar odgovor. Dodat ću. Pa Zašto neki misle da mogu graditi zidove među europskim državama? Zašto među državama članicama Europske unije nikoga ne smeta da se gradi zid? Pa to je nevjerojatno. 2015. godine neke države članice unutar Europske unije grade zidove. Pa šta to znači? To je kraj Europe da to svi naprave to bi bio kraj Europe. Moramo bez okljevanja otvoreno kritizirati vlade koje su se odlučile za takvu arhitektonsku izgradnju. Mnogi među vama kritizirali su Europsku uniju jer nije u stanju donositi odluke. Gospodine predsjedniče, podsjećam vas da je 23. rujna održan sastanak vijeća, a da će se u Europskom parlamentu glasati o toj odluci 15. listopada. Nikada i znam dobro što govorim. Nikada se odluka nije donijela tako brzo, kao ovog puta. E, parlament, vijeće i komisija tu rade zajedno i kada bismo svaki puta radili tako brzo, Europa bi bila u puno boljem stanju. Vi kritizirate države članice, a stalno govorite o Europskoj uniji, pa to nije ispravno. Stalno govorite Europa, Europa, Europa ili Europska unija, Europska unija. Nemojte tako govoriti, recite države članice, neke države članice nisu u stanju donijeti odluku. Nemojte kritizirati Europu, kritizirajte države članice koje nas sprečavaju da djelujemo. I nemojte prije svega i iznad svega kritizirati kolegu Tuska. Ja sam ipak bio na sastancima Europskog vijeća ako neke države članice sprečavaju da predsjednik Europskog vijeća radi onom brzinom koju bi želio, ne treba zbog toga kritizirati predsjednika Europskog vijeća koji bi htio da se stvari što brže riješe, već kritizirajte one države koje sprečavaju da on svoj posao obavi. Osim toga, postoje jedna vrlo važna tema. Osobno jako e, me čude da e, vjerski moment e, ima ili filozofski moment imaju toliko veliko mjesto u Europi. Nemojte reći da su to ljudi koji su neke druge vjere, da njihovo mjesto nije u Europi. Trebamo biti to se boriti protiv netolerantnosti i to stalno. A sada još nekoliko riječi o Turskoj. Neki, tko nekima daje pravo da kažu e, da e, smo e, jučer e, pickali kavu sa Erdoganom. Zaista smo se potrudili da sa Turskom postignemo sporazum o pitanju izbjeglicu. To je iznimno bitno ne samo za Grčku već i za cijelu Europu. Razgovarali smo i o drugim pitanjima. Mislite li da smo se tamo, da smo gugutali sa gospodinom Erdoganom? Govorili smo o svim postojećim problemima problemima e, i to je bio i predsjednik parlamenta. E, ja smatram da je Turska ipak na popisu sigurnih država, a oni koji e, smatraju da Turska ne bi trebala biti na listi sigurnih zemalja, neka se E, e, neka se pitaju e, gdje je problem i onda neka predlože da se prekinu predpristupni pregovori sa Turskom i Tursko je E, upućena na suradnju sa Europom i e, e, dok god nisu prekinuti pregovori sa Turskom o pristupanju Europskoj uniji, onda razgovori i suradnja s Turskom neće stati. Tamo je 2 milijuna i 200 tisuća izbjeglica u Turskoj i nemojte misliti da to nije veliki napor mi smo se dogovorili e, da podijelimo 160 tisuća e, izbjeglica u Europi, a Europa sama, e, Turska sama ima 2,2 milijuna izbjeglica, a o tamnim mračnim brajkama da ne govorimo, one su još veće i ne bi bilo loše da budemo malo skromni. Mi smo na početku dugog procesa. E, treba nam podjela u Europi i treba nam legalizacija useljavanja u Europu. Ja dolazim iz male zemlje Luksemburga. E, ja sam odrastao s mladim Italijanima, e, sa mnogo Portugalaca. Luksemburg je jedna od najbogatijih eh, zemalja Europe, a bez Taljana i Portugalaca Luksemburg ne bi postao eh, ono što jest eh, useljavanje donosi bogatstvo. Hvala predsjedniku Junkeru. Sada riječ ima predsjednik Tuska, ja prepuštam predsjedanje potpredsjedniku parlamenta Tajaniju. Thank you. Thank you. Hvala vam, zahvaljujem predsjedniče. Prije svega zahvaljujem i Jean-Claude na pruženoj podršci. No naravno ovdje smo u parlamentu i kako bi nas se kritiziralo. Nisam došao ovdje po pljesak. Ovo je naš posao i naravno moramo biti snažni ukoliko želimo biti političari. Dakle, u tom kontekstu također sve mora biti jasno. Zahvaljujem na današnjoj raspravi. Mislim da smo nakon nje u potpunosti svjesni da ovo pitanje još uvijek e, razdjeljuje Europu. Jasno mi je zbog čega, jasno mi je kada se radi o državama članicama, no jasno mi je i ovdje unutar Europskog parlamenta. No istodobno smatram da je mogućnost za zauzimanje jednog jedinstvenijeg pristupa danas mnogo veća nego što je to bilo prije nekoliko tjedana. E, ne zavaravam se i ne sumnjam da zapravo ništa u ovoj cijeloj priči nije jednostavno. Prije svega, zbog toga što razmjer samog pitanja je zapravo veći nego ikada do sada. Zbog toga je i sve vrlo emocionalne naravi, ne samo u ovom domu. Prije svega želio bih istaknuti da pitanje kojim se danas bavimo je u potpunosti jedinstveno zbog njegovog razmjera i danas zapravo govorimo o gotovo 70 milijuna raseljenih ljudi diljem svijeta a gotovo svi su u našoj blizini, u Africi, u Euroaziji, 70 milijuna. Što se tiče Afganistanaca, primjerice imamo ih gotovo 3 milijuna u Arabskim Emiratima, u Pakistanu, Iranu, Iraku, Turskoj, neki od njih su već i u Europi, 3 milijuna ukupno. I moramo biti svjesni da ako ne za sve, barem za većinu njih, Europa je ili bi mogla biti konačno odredište. Imamo oko 8 milijuna raseljenih ljudi u Siriji. Dakle, tu mislimo na raseljene unutar Sirije, tri milijuna ih je van zemlje u Turskoj, Jordanu, Iraku. Imamo stotine tisuća potencijalnih izbjeglica iz Jemena također. I zbog toga u ovoj priči ništa nije lako. Upravo zbog toga neki od nas u Europi toliko smo toliko su nervozni i osjećamo svoj vrstni strah, što ja razumijem. Izbjeglice svakako nisu novi problem, ali ovaj razmjer, ovaj cijeli egzodus je nešto što je novo. I neke od država članica nemaju iskustva s takvim problemima. I zbog toga vjerujem da su osjećaj toliko snažniji. Ne mogu se složiti sa tezom da je većina tih izbjeglica izbjeglica socijalne naravi. Prije svega, danas je nemoguće razlikovati izbjeglice imigrante. Danas oni svi bježe od rata, siromaštva, gladi i to istodobno od Afganistana, Sirije do drugih zemalja. I to je sljedeći razlog iz kojeg je situacija za nas doista složena. Dakle, prema njima se moramo gotovo prema svima odnositi kao prema potencijalnim tražiteljima azila. Nadalje, zbog čega ništa nije jednostavno? Zbog toga što u Siriji imamo nove sukobe, rat. I lako je moguće da se to pretvori u globalni sukob zbog uključenosti nekih velesila. Ne sumljam da je trenutna situacija dovoljno loša da dođe i do novog vala izbjeglica iz Sirije. Kao što sam već spomenuo tijekom prve intervencije, danas se procjenjuje e, da bi mogli dobiti novih 3 milijuna izbjeglica iz Sirije, iz Alepa i okolice. Treće, Situacija je komplicirana i zbog toga što u svojoj okolici nemamo niti partnera. Jasno je da moramo surađivati s drugim zemljama, primjerice Turska, jasno mi je zbog čega su mnogi skeptični ili kritični prema Turskoj, no s druge strane, ukoliko se želimo nositi s ovim problemom, Turska je naš ključni partner u ovom projektu. Da li mi danas želimo držati prodike Turskoj ili želimo imati Tursku na svojoj strani kako bismo se nosili sa izbjegličkom krizom, to je doista jedna dramatična dilema, ali danas je, to moramo riješiti. i stav institucija je takav da moramo pokušati surađivati s Turskom jer zapravo nemamo alternativa. Kao što znate, u svojoj blizini imamo i teže partnere nego Turske. Dakle, Turska nam je najbolji mogući partner što se tiče našeg bližeg susjedstva, bilo na istok, bilo na zapad. Dakle, jasno mi je da moramo biti angažirani ovdje i da u to mora biti uključene sve države članice. Zbog toga sam također siguran da će sljedeći sastanak Europskog vijeća biti posvećen upravo rješavanju ovog pitanja i nadam se da će današnja rasprava u parlamentu biti nadahnuće određenim vođama, određenim državama članicama i vjerujem da znate na koga po tim mislim. Imao sam jedno pitanje od poljskog zastupnika gospodina Albrehta o tome što bismo možda zajednički mogli učiniti, a što bismo kao države članice trebali raditi svaki zasebno. Jedna stvar je danas jasna. Niti jedna europska država članica sama ne može prihvatiti niti podržati sve te izbjeglice koje dolaze. I zbog toga nam je potreban sustav e, premještaja. Istodobno vidimo da niti jedna država članica na našim vanjskim granicama se ne može nositi s pritokom imigranata. A za ova oba pitanja potreban je zajednički pristup i morali bismo izbjeći okrivljavanje drugih. Zbog toga moramo se baviti zajedničkom europskom odgovornošću u zaštiti naših vanjskih granica. Danas jasno vidimo da ta ogromna odgovornost i opterećenje nadilazi kapacitete bilo koje države članice. I to je nešto revolucionarno u našem pristupu, ali mislim da bismo trebali nastaviti s tom revolucijom i da bi Europa trebala preuzeti svoj dio odgovornosti u zaštiti vanjskih granica i u nošenju sa izbjegličkim logorima, hotspotovima, sabirnim centrima. I da u Europi i van Europe pomognemo u organizaciji ovakvih rješenja. I to je nešto od velikog značaja za sve europske institucije. Hvala. Thank you very Tusk. Zahvaljujem predsjedniče Tusk, zahvaljujem predsjedniče Juncker na vašem obraćanju, ali još više na vašem angažmanu u ovim kompliciranim pitanjima. Hvala.